So, ich Evo, vjerujem da možemo početi. Pozdravljam brojne e, gledaoce i goste i kolege na zajedničkom sastanku odbora ITRE i ENVI, dakle odbora za industriju saživljenja i energetiku i za zaštitu okoliša. Imamo zajedničku zadaću, a to je inicijalni e, izvješće na vlastitu inicijativu u kojem ćemo opisati e, našu klimatsku i energetsku politiku za period od 2030. Imamo tu i e, osvrt na temu frekinga, dakle plina iz Škriljevca E, mislim da e, ovo i ima smisla jer do sada nismo uspjeli povećati vjerodostojnost parlamenta našim dosadašnjim radom na ovom području. Dakle, e, nadam se da ćemo uspjeti skupa postići uspjeh, ali vrijeme će pokazati koliko ćemo biti uspješni ja se nadam da ćemo moći i sadašnjoj i budućem sazivu komisije moći e, predočiti koliko je parlament uspješan u bavljenju ovom tematikom. E, danas imamo na raspolaganju prijevod na sve jezike osim estonskog i malteškog. Drago mi je da sa lijeve strane, s lijeve strane mogu pozdraviti kolege iz e, odbora ITRE, e, kolegicu Sid Satori i kojoj želim odmah i dati riječ. Ona će vam e, reći nekoliko uvodnih riječi. Hvala, e, dragi kolega. Dobar dan svima. Vi znate da je ovaj sastanak zakazan kao prva razmjena mišljenja kako bi potom izvjestitelji mogli započeti sa radom na zajedničkom izvješću. Odbori Envi i ITRE žele e, skupa raditi na ovom izvješću na vlastitu inicijativu prema e, postupku koji je predviđen poslovnikom za zajedničke sastanke odbora E, dakle u lipnju 2013. je e, konferencija predsjednika donijela taj zaključak i prema tome mi ćemo e, predočiti jedan zajednički nacrt izvješća. Potom ćemo imati raspravu također na zajedničkim sastancima oba odbora želimo da se rasprave teme okoliš, energija, e, zaštita od klimatskih promjena e, i možda ćemo time povećati međusobno razumijevanje za sadržaje kojima se naši odbori bave i na taj način olakšati i buduću suradnju između naših odbora. Hvala lijepa. E, drago mi je da ću danas skupa sa vama voditi ovaj sastanak. U redu, onda ćemo započeti. Imamo dva koizvjestitelja, Kondada Šimanskog i Andevo. E, oni će sada dobiti riječ, svako ima po deset minuta. Kao, prva, kao prvi gospodin Konrašin Manski iz odbora ITRE. Hvala lijepa na ovoj e, ljubaznoj gesti. Ja nisam član odbora ITRE, ali sam ponekad tamo gost i ponekad pratim rad tog odbora, jer taj rad ima utjecaj na Evropsku, e, na ono što se događa u, sa europskom klimatskom politikom. E, Moja izvjestiteljica Andelvo i ja smo odlučili da ovaj dokument nećemo razdijeliti na posebne dijelove jer postoje dijelovi koji se više bave okolišom i drugi dijelovi koji se više bave energetikom. E, mi smo željeli se posvetiti dokumentu u cjelini, dakle najprije ga razmatrati u cjelini. Naša energetska i klimatska politika nakon 2020. Kako bi trebala izgledati? Mislim da bismo najprije trebali pogledati e, što je temelj, osnov za tu našu politiku. Te politike nisu stare, nedavno su zapravo osmišljene. Politički ciljevi ovog dokumenta, a to je prvi politički dokument E, dakle na početku smo tog posla, cilja su bila tri. Kao prvo, zemlje članice su zaključile reducirati emisije CO2, e, osigurati opskrbu energijom i e, potaknuti gospodarski rast. I tu je odlučeno iako to je bilo prilično kontroverzno, ali odlučeno je da se e, uvedu e, ciljevi tog e, smanjenja emisija i odlučeno je obogatiti kombinaciju vrsta energije kako bi se povećao udio energije iz obnovljivih izvora. Mislim da ovdje u parlamentu nitko nije protiv ovih temeljnih pretpostavke, odnosno polazišta. Međutim, mi ciljeve za sada ne ostvarujemo. Mi smo još daleko od toga da budemo neovisni u pogledu opskrbe energijom. Preko 90% e, plina, na primjer, e, mora biti i dalje iz uvoza. U vezi s tim e, imamo gospodarske probleme. I imamo praktički još jednu još, još prema tom izvješću zapravo ispada kao da imamo samo jedno gospodarstvo u, u Europi i to njemačko. Njemačko gospodarstvo e, se na neki način izdvaja. S, kim, s čim to ima veze? Mi pokušavamo uvesti obnovljive izvore energije, ali to nam za sada ne uspjeva baš najbolje i sve manje smo konkurentni. Naša energetska učinkovitost u usporedbi sa 1995. mi ćemo uspjeti e, emisije smanjiti, ali e, nedovoljno, samo malo i to ali za to smanjenje zapravo zaslužno smanjenje proizvodnje, na primjer proizvodnje čelika, to smo rekli i juče. Mi smo 20% ispod proizvodnih kapaciteta, naša industrija čelika radi sa samo 80% svojih kapaciteta. Jedini faktor koji u cijelom tom sustavu zapravo do sada funkcionira je e, tržište Eh, emisijama to je međutim sada pod političkim pritiskom i, eh, i to da se dižu cijene eh, potražnja je opala i potom su i cijene E, pale. Mislim da je to sve prilično komplicirano, međutim meni se čini da je uravnoteženo, ali taj sustav ne funkcionira jer su zemlje članice različito za to pripremljene e, za preuzimanje troškova cijelog tog sustava. Dakle, troškovi e, za, CO2, za emisije CO2 E, nisu ujednačeni kao ni cijene e, energije iz obnovljivih izvora. Dakle, cijene su neujednačene u različitim zemljama članicama. E, obnovljivi izvori tu je često dolazi do blokade jer sredstva koja se zato to troše bi možda bilo pametnije utrošiti na drugi način, na primjer e, u istraživanja i u osnovi mogli bismo reći da e, se industrija relativno dobro nosi s time, ali oni najsiromašniji e, su suočeni sa visokim cijenama na tržištu energije imamo i druge probleme, na primjer takozvani e, certifikati za plin, tu su razlike u cijeni vrlo negativne. E, bilo je riječi o industriji čelika, mi se nalazimo pred donošenjem odluke koja će dovesti do toga da ta branša E, dobije 30% manje tih certifikata, a oni su im neophodni da bi uopće mogli funkcionirati. Dakle, postoje napetosti između pojedinih industrijskih sektora, a to vodi do jedne nestabilnosti industrije, industrijskog sektora. Dakle, time i sustav europskog gospodarstva također nije stabilan to se osobito odnosi na tešku industriju jer je tamo e, e, ciklus, proizvodni ciklus vrlo dugačak, 20-30 godina, dakle to može imati negativan utjecaj na našu budućnost. E, to su negativne posljedice naših političkih odluka. Zato e, sam formulirao svoje stajalište e, o tome i nekoliko prijedloga. Na primjer, predložio sam da se da odustanemo od toga da formuliramo tri odvojena cilja jer ako je tako da se svi u Europi slažemo s tim e, da e, moramo formulirati ciljeve e, što se tiče smanjenja emisija CO2 onda ta promjena također mora biti povezana sa jednim e, globalnim sporazumom koji bi trebao obuhvatiti šest najvažnijih industrijskih e, zemalja u svijetu, dakle SAD, Indiju, Brazil, Kinu ti ciljevi smanjenja e, emisija CO2 moraju e, biti poduprti znanstvenim e, analizama, a ono što nam tu nedostaje su upravo te analize u pogledu recimo 2050. Dakle, potrebne su nam znanstvene analize, a osobito je važno i to je zapravo najvažniji element koji želim e, podvući, posljednji element, a to je razvoj slobodne trgovine. Kod tih e, uvjeta mora se imati u vidu i to da europsko gospodarstvo e, ostane konkurentno i da se bude u stanju nositi sa, na globalnoj razini. Dakle, moramo razmisliti o tome što će biti sa europskom industrijom ako to ne učinimo. To bi bila velika greška. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Šimanski, a sada Andevo. Hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče članka 51. ja sam suizvjestiteljica zajedno sa zastupnikom Simanskim, međutim mi moramo doći do zajedničkog teksta. Sigurno ćemo to uspjeti, premda postoje i neke razlike u našim stajalištima. Mislim da je Europa negdje na pola puta vezano uz obveze koje je preuzela u smislu klimatskih promjena, energetske učinkovitosti, pokretanja gospodarstva i zelenih radnih mjesta, gospodarskog oporavka, promicanja tehnologija i sposobnosti za inovacije. Prema tome imamo čitav niz izazova pred Europom i moramo pronaći horizontalna rješenja, integrirana rješenja. Budimo realni, jedan jedini cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova vezan uz cijenu e, ugljika može li uistinu biti rješenje za sve spomenute izazove. Dopustite mi da iskažem svoju sumnju. Jer još jednom ponavljam, ne radi se ovdje samo da se dekarbonizira uz manju cijenu i manji trošak, nego da se poboljša energetska sigurnost, bolje iskorištavanje resursa, povratak e, zapošljavanju i oporavku i povećanje konkurentnosti. Dakle, jedan jedini cilj bio bi prema mom mišljenju sinonim zapravo uzmaka i to bi bilo šteta za sve, a posebno za industriju koja je već uložila u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. Trebamo li ići istim putem kao što smo do sada radili E, vezano uz klimatske promjene. Naravno, trebamo vidjeti što je postignuto, e, koji su nedostaci i gdje su neusklađenosti. Trebamo poboljšati model koji je se pokazao manjkavim. No, ako uistinu krenemo analizirati što treba učiniti da bismo ga poboljšali, ne budimo dogmatični, ne oslanjajmo se na ideologiju i nemajmo predrasude, budimo realni i pragmatični. A to znači da je otvoren e, teren za raspravu. Što se tiče osnovnih elemenata ovoga izvješća, ja smatram da moramo staviti naglasak na kontinuitet i konzistentnost. E, dakle, energetsku učinkovitost i e, pitanje korištenja obnovljivih izvora energije. Međutim, ovaj pristup ima tri cilja prema meni. Mogućnost da se osigura koordinacija ovih tri kako bi e, sve bilo racionalno iskoristivije i isplativije. Zatim trebamo odgovoriti na konkretne izazove koji se uzajamno prožimaju i ne trebamo zaboraviti na no regrets option. To je stajalište europskih institucija. E, htjela bih insistirati na pitanju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti jer je to ono što o čemu se najviše raspravlja. Zašto podržavati cilj obnovljivih izvora energije, zato što želimo smanjiti energetsku ovisnost, zato što želimo e, se unaprijed osigurati za budući pomaljkanje energenata i želimo imati jeftinije energente, bolji model razvoja, otvoriti e, nova radna mjesta koja se neće premještati u treće zemlje. Dakle, problem nije u cilju koje smo se zadali, nego u sredstvima kako do njega doći. Ja sam svjesna toga da postoje problemi na energetskom tržištu. Pritom mislim na različite mjere poticaja i E, subvencija za obnovljive izvore energije u državama članicama nema nikakve koordinacije sa europske razine u tom smislu. I to je problem. Ja sam isto tako uvjerena da obnovljivi izvori energije kada postanu rentabilni e, moraju zapravo prestati koristiti subvencije. I tu postoji razlika između konkurentne zelene energetike i zelene energetike koja još uvijek sazrijeva. Što se tiče energetske učinkovitosti, cilj je da se smanje račun računi e, krajnjih korisnika i poduzeća, a s obzirom na krizu to je više nego potrebno, ali isto tako i da se pobrinemo za energetsku e, neovisnost i učinkovitost. I nova direktiva će stupiti na snagu tek 2014. Međutim, moramo imati vlastiti cilj i moramo se usmjeriti na kriterij rentabilnosti, odnosno profitabilnosti. Najveća gospodarstva isto tako imaju energetiku koja se ne troši. Što se tiče obvezujućih ciljeva, htjela bih naglasiti da u ovom paketu jedini ciljevi koje ćemo postići su upravo oni e, gdje smo, e, gdje smo se obvezali da će to biti obvezujuće. Kriza je nekima pomogla, ali isto tako je zakočila određena ulaganja u zeleno gospodarstvo. Prema tome, jedan paket paket ciljeva koji će biti obvezujući, učinkovitiji i jeftiniji e, mnogo su bolji od pristupa koji nije obvezujući. Zašto? Zato što ciljani e, zadani ciljevi daju predvidljivost svim sektorima i bitno je razumjeti da e, Politika nije isto što i industrija, moraju se planirati ulaganja kako bi privatni sektor mogao imati jednu dugoročnu viziju i na taj način razraditi svoje poslovne planove. Velik dio tvrtki mi je rekao da to želi. E, moramo imati jasno ograničenje Europskoj uniji, olakšati ulaganja kao i gospodarski rast i zapošljavanje. E, kada to ne bismo učinili, onda bi situacija bila nesigurna, to je kontraproduktivno. Dakle, da se odredi gornja granica omogućit će i da se poduzmu korektivne mjere prema potrebi. Nemojmo zaboraviti da smo se složili vezano uz ciljeve za 2050. A što se tiče ovih e, ciljeva u međuvremenu, to omogućuje linearni napredak kroz vrijeme i to je način da se najbolje optimiziraju e, i amortiziraju troškovi. Osim ova tri cilja, vrlo je bitno da uzmemo u obzir i horizontalna pitanja kojima se moramo rukovoditi tokom donošenja odluka, dakle konkurentnost, cijena energenata i sigurnost opskrbe kao i energetska sigurnost. To je od ključne važnosti iz perspektive privatnog sektora i građana. Što se tiče konkurentnosti, sasvim je jasno da to mora biti nit vodilja ovoga izvješća. Radi se o tome da trebamo uzeti u obzir različite mogućnosti borbe protiv klimatskih promjena kao potencijal rasta, mogućnost za tehnološki i gospodarski razvoj kao i nova radna mjesta. Što se tiče cijene energije, e, stručnjaci predviđaju da će se povećati cijene kao i potreba za energijom, to će ovisiti o našem energetskom miksu, ali jasno je da što više taj miks bude raznolik, E, i što se više bude oslanjao na obnovljive izvore energije, postaće veća fleksibilnost prilagodbe u državama članicama. Moramo uzeti u obzir i e, e, specifični kapacitet u smislu energetike u državama članicama. S obzirom na veće potrebe za energijom u EU, to je također jedan veliki izazov. Sigurnost opskrbe isto tako je od velikog značaja. Smanjenje energetske ovisnosti i diverzifikacija energenata je nešto što je nužno. 2012. bilo je više od 550 milijardi e, fosilnog goriva e, se zaradilo. Što se tiče plina, e, to je jedan dugoročni plan. Dakle, jedinstveno energetsko tržište prema kojem se moramo kretati, trebamo poboljšati infrastrukturu i zahvaljujući novim tehnologijama možemo smanjiti isto tako i deficit trgovinske bilance u energetskom smislu. 2012. godine e, to je bilo 423 milijarde eura. Ima još i drugih e, elemenata kao što je bolje uzimanje u obzir kapaciteta u državama članicama, effort sharing i isto tako pristup financijama e, koji omogućuje ulaganje u obnovljive izvore energije. O tome još možemo razgovarati kasnije. E, ja ću rado čuti vaše mišljenje. S nestrpljenjem iščekujem vaše komentare o ovim ključnim pitanjima i nadam se da će rasprava biti konstruktivna. Hvala. Hvala lijepa, gospodine Delvo. A sad ćemo riječ dati izvjestiteljima u Sjeni, najzmijence iz odbora MVI i ITRE molim kolege da se ograniče na maksimalno pet minuta vremena jer još ima mnogo kolega koji danas žele uzeti riječ. Kao prvi e, u ime EPP-a e Herbert Royle. On ne želi riječ, onda nastavljamo sa kolegicom Maritom Olskog iz odbora Envi. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedavajući, gospođo predsjedavajuća, mi znamo da je izvje, peto izvješće o klimi Europske unije e, pred nama e, postoje glasine o tome e, prema glasinama koje se šire u medijima izgleda da da postoji 99% slaganja da postoji globalno zatopljavanje od 1995. E, do danas emisije CO2 e, su izgleda krive da temperat, prosječna temperatura unutar zadnjih 100 godina raste a koncentracija E, CO2 u atmosferi e, je najveća u posljednjih 100.000 godina. Dakle, ono što znamo, jedna stvar, vrijeme je na izmaku e, da izbjegnemo ozbiljne klimatske promjene sa dramatičnim posljedicama. to znači da posao koji je pred nama je od izuzetno velike važnosti. Moramo nadići ogromne razlike koje postoje između pojedinih političkih e, obitelji moramo shvatiti da moramo preuzeti svoju odgovornost moramo pokušati pronaći rješenja koja neće biti prihvatljiva samo nama nego e, da će s tim našim rješenjima morati živjeti buduće generacije Dakle, sve ovo što je već spomenuto, gospodarski rast, energetska učinkovitost i tako dalje, mi smo zapravo vrlo ambiciozno postavili ciljeve i vrlo jasne odluke smo donijeli. Ja osobno, a i većina e, ljudi u mom klubu zastupnika ne vidi uopće drugu opciju nego ujedinjavanje e, što veće većine ljudi e, u postizanju tih ciljeva a moramo prepustiti vladama na nacionalnoj razini da nađu najbolje načine da se ti ciljevi postignu ako nemamo obvezujuće ciljeve neće biti rezultata odnosno nećemo postići ciljeve koje smo si postavili mislim da je to nevjerojatno vlažno. moj klub zastupnika vjeruje da je to e, nevjerojatno vlažno. Dakle, kad se radi o energetskoj učinkovitosti, o energiji iz obnovljivih izvora, o tome da e, energija postane jeftina e, i ekonomična, proizvodnja energije ekonomična, e, mora se razviti metode pohrane energije, distribucija, dakle infrastruktura i proizvodnja iz obnovljivih izvora. Što se tiče e, ciljeva po sektorima, mi vjerujemo da je vrlo važno da imamo ciljeve po sektorima, e, ako uopće želimo postići ciljeve. Ako e, dopustite da ukratko kažem, moramo imati veće ambicije, moramo donositi jasnije odluke i e, postavljeni su ciljevi koje je moguće postići moramo porazmisliti i o oporezivanju u e, području energetike mm, nije prihvatljivo da mi sad ne prihvaćamo analize koje je predočila komisija e, i da sada imamo oporezivanje koje se temelji na sadržaju e, CO2 i ništa drugo. Dakle, ne možemo imati samo neke mjere kojima gasimo akutne požare, moramo imati dugoročnu politiku i moramo se okrenuti e, proizvodnje energije iz drugih izvora. Naravno da moramo korigirati e, sustav trgovine emisijama, stakleničkim plinovima, ali moramo odmah e, učiniti ono što može dati brze rezultate. Ja sam e, vrlo znatižena što će reći drugi govornici u ime drugih klubova zastupnika. Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika SID sljedeća govornica. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, mi smo e, potrošili 355 milijardi e, eura za uvoz fosilnih goriva. To je isti to je ukupni godišnji BDP Poljske. Znači kompletan godišnji proračun Poljske koristi se za uvoz fosilnih goriva u Europu. Mi uvozimo 60% pla, plina, 85% nafte i 50% ugljena. Te brojke su relevantne ne samo u ovoj važnoj raspravi o e, ovisnosti o, e, u vezi sa e, opskrbom energije. Neki uspoređuju E, cijene energije u Europi sa SAD-om i Rusijom. Međutim, činjenica je da je europska energetska i klimatska politika igra vrlo malu ulogu e, u daljnjem razvoju e, Mi trošimo na stotine tisuća eura i više uvozeći. U Rusiji je situacija da su to veliki proizvođači energije. Osim toga, cijena ugljika je toliko niska da iznosi 5% e, prosječne cijene energije i manji dio ukupne cijene energije. Oil and gas that make up our energy. Dakle, to je ukupan trošak koji zapravo odnosi na našu trenutnu politiku za klimom. I nedavno je komisija objavila studiju koja pokazuje da je zbog slobodnog dodjeljivanja e, dozvola za korištenje ugljika da zapravo nije nametnut nijakav trošak e, dodatni 2012. godine niti jednoj tvornici koja se bavi proizvodnjom čelika. Iako se slažem da cijene energenata mogu biti problem za europsku industriju, postoji tendencija da se zapravo sredotočimo na pogrešne faktore u rješavanju tog problema. Bolje bi bilo da razmotrimo kako možemo smanjiti iznimne iznose koje, koje zapravo trošimo na uvoz fosilnih goriva. Praktično rješenje samo po sebi zapravo nije niti toliko komplicirano. Moramo imati jasne ciljeve, jasnu viziju za razvoj i e, modernizaciju našeg energetskog sektora. 2030. trebala bi biti jedan obvezujući cilj za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Obnovljiva energija i energetska učinkovitost bi su zapravo ključni kako bi ulagačima i industriji ponudili sigurnost koja je potrebna, kao što je već rečeno, 2007. Dakle, potrebno je poslati jasan signal lagačima, poduzećima i zbog toga nam je potrebno nametnuti obvezujuće e, obvezujuće ciljeve. I Angela Merkel je čak Žaka e, Širaka u to uvjerila i nadam se da će u ovoj velikoj koaliciji ponovno uspjeti u tome. Dakle, moramo razmotriti naše ciljeve ili barem strategiju Europske unije za smanjenje ovisnosti o uvezenim energentima. Jer, žao mi je reći, ali jedini koji profitira od svega toga je Putin i Gazprom. Sljedeća Hvala vam. Kolegica je rekla o izvješću o klimatskim promjenama koje upravo očekujemo i to je svakako kontekst unutar kojeg e, se nalazi ovo izvješće. No moramo se sjetiti da se radi o klimatskom i energetskom paketu. I iako vjerujem da je klimatska promjena, zapravo klimatske promjene su najveći izazov ovog stoljeća, za trenutak bih to ostavila sa strane i razmotrila energetske aspekte ovog izvješća jer e, prema raspravama koje smo danas čuli i do sada u parlamentu i u vijeću, jasno je da države članice e, i političare danas najviše brine brinu pitanja konkurentnosti i sigurnosti opskrbe energijom. Dakle, to bi trebala biti naša polazična točka. Moramo razmotriti što bismo trebali učiniti iz tog stajališta. I ako si postavimo pitanje što trebamo raditi što se tiče gospodarskog perspektive, odgovor je prilično očit. Moramo e, učinkovitije koristiti energiju, jer ćemo tako i ekonomski biti učinkovitiji. I zanimljivo je da e, imamo sada izvješća o energetskoj učinkovitosti unutar izvješća o gospodarskoj učinkovitosti, jer gospodarski ste nesposobni ukoliko trošite, rasipate energiju. Dakle, znamo koliko to pomaže e, makroekonomskim pokazateljima, kao što su kolege rekli, isto znamo da ako koristimo manje energije, pomažemo lokalnom gospodarstvu. Dakle, više se u trenutku krize ljudi e, više štede i također pokušavamo izaći iz tog siromaštva manjka e, energentima. Dakle, moramo biti konkurentni jer ljudi na taj način neće plaćati e, iznimne iznose kako bi zadovoljili svoje energetske potrebe. Dakle, sa stajališta konkurentnosti i e, sigurnosti opskrbe energijom zapravo smo trebali početi sa učinkovitošću energije. I to je važno zapamtiti kao jedno opće načelo, a ne da se e, zapravo rastresemo pažnju pod uredbama. Dakle, temeljna logika mora biti da započnemo raditi na temelju energetske učinkovitosti. Što je sa mišavinom energenata, isto iz ovog stajališta gospodarstva i sigurnosti opskrbe? Postoji jedna velika tjeskoba e, što se tiče naše ovisnosti o energiji, jedna velika želja da se oslanjamo više na vlastite izvore energije. E, naravno, jedan od najautentičnijih e, naših izvora energije su obnovljivi izvori energije. I iz konkurentnog stališta to je također od velikog značaja. Neka područja koja su tijekom krize eh, ostvarivala porast i nešto gdje Europska unija zapravo predvodi u svijetu, a opasnosti da izgubi tu poziciju, je upravo takvi izvori, primjerice plin iz Škriljevca, o kojem se mnogo govorilo, iako vjerujem da je to malo možda pomodno da se stalno priča o plinu iz Škriljevca kroz nekoliko godina, vjerojatno ćemo se pitati e, čemu je to sve bilo, čemu je tolika buka, jer su svi prije mislili da će prikupljanje skladištenje ugljika biti rješenje za sve. No, e, dakle, naši vlastiti izvori energije i e, jesu važni, primjerice ugljen kojeg neke zemlje koriste više, neke manje, ali opet tu dolazi i suočavamo se i s problemom klimatskih promjena ako koristimo ugljik, a ne koristimo prikupljenje i skladištenje ugljika. To je svakako korisna tehnologija, ali nije rješenje za sve. I moramo razmotriti prije da li naši industrijski procesi zapravo više pokazuju potrebu za prikupljanjem i skladištenjem ugljika. No, o energentima govoreći, zapravo se vraćamo neprestano na obnovljive izvore. A to će biti izvor naše sigurnosti opskrbe energijom, jer e, Rusi nam ne mogu oduzeti vjetar. Mi imamo otprilike najbolje resurse što se tiče energije vjetra u Sjevernom moru i što se tiče varijabilnosti, što više različitih oblika obnovljivih izvora energije koristimo i na što većem području, to će e, se oni međusobno bolje uravnotežiti. I naravno imat ćemo e, potencijal za mnogo veću međusobnu povezanost nego što je trenutačna situacija. Dakle, ako pogledamo sa stajališta konkurentnosti i energetske učinkovitosti, zapravo nam se nameće zaključak da visoka energetska učinkovitost i visoko korištenje obnovljivih izvora energije je najrazumnije rješenje. I što se tiče potpora za obnovljive izvore, slažem se da kad ljudi kažu da moramo naučiti na temelju dosadašnjih, eh, situacije, no moramo imati na umu da neki izvori obnovljive energije jesu vrlo novi, a potpore im treba zbog toga što su oni tek izašli iz povoja istraživačke faze. I za takve tehnologije koje još nisu konkurentne na tržištu moramo zapravo, eh, prema njima moramo biti oprezni. Dakle, pred njima još dalek put, a i ne smijemo se zatvoriti naspram potencijala takvih izvora trebamo zapravo dopustiti im da oni igraju veću, veću ulogu. Primjerice tehnologija koja koristi plimu i osilku ili e, vjetar na otvorenoj pućini. Dakle, što se tiče stajališta stakleničkih plinova, govori se o velikoj učinkovitosti i o velikoj razini e, korištenja obnovljivih izvora i to su zapravo one opcije koje imaju, koje pružaju neopitnu korist. A 2030. je zapravo nešto što čemu pristupamo s krive strane. Zapravo najprije pokušavamo vidjeti što učiniti sa stakleničkim plinovima, a zatim se bavimo ostatkom. Ako najprije vidimo što učiniti sa, sa, sa obnovljivim izvorom energije, tada ćemo na neki način pomoći e, našoj industriji koja koristi intenzivnu energiju. I to također treba imati na umu. Hvala vam. Hvala lijepa. E, vi ste govorili i u ime kolege Gerbrandija kao sljedeći također e, u ime Basa Ajhorta Satu Hasi. Izvolite. E, ja se u potpunosti slažem s kolegama koji su do sada uzeli riječ o nužnosti toga da nemamo samo jedan cilj za stakleničke plinove, već tri cilja energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju uz ovaj prvi navedeni. No, rekla bih samo par riječi o samim klimatskim promjenama. Sutra će biti objavljeno sljedeće e, izvješće koje se bavi stakleničkim potencijalom. E, a UNEP i Svjetska banka pokazuju da ukoliko e, zemlje ne pojačuje svoj trud e, što se tiče usporavanja klimatskih promjena, da će se planet zagrijati za 3 do 4 stupnja. I Nikola Stern nas je nedavno podsjetio da kad bi do toga došlo, da bi to značilo da ćemo završiti u jednom klimatskom sustavu koji je e, zapravo drugačiji od bilo čega sa čim su se ljudi do sada susreli tijekom proteklih tisuća godina našeg razvoja. Dakle, ukoliko pustimo klimatskim promjenama da se nastave ovim tempom, e, to će zapravo značiti da današnju novorođenčad i djecu šaljemo na jedan nepoznati planet. I to je nešto što ne možemo prihvatiti. Ukoliko bismo imali jednog nekog e, izvanjskog neprijatelja koji bi došao i rekao nam odvešću vašu djecu na nepoznati planet, borili bismo se. Ne bismo ga, ga pitali da li e, će struja po kilovat satu koštati cent ili deset centi više. Jednostavno bismo se borili. I to bi zapravo trebao biti i naš stav što se tiče klimatske politike. Nekolicina kolega već je spomenula cijenu uvoznih fosilnih goriva. I to bi uvijek trebao biti sastavni dio rasprave o troškovima kada se radi o klimatskoj politici. Kao što su kolege već spomenuli, dobijamo procjenu da će buduća cijena nafte biti mnogo viša nego što je to precijenila komisija u svom e, svojoj politici, odnosno dokumentu o energetskoj politici do 2030. godine. Za moju zemlju, Finsku, gdje je papirna industrija dugo vremena najvažnija u našoj zemlji, e, mi uvozimo fosilna goriva e, sa istim onim novcem koji zarađujemo izvozom papira. Dakle, to je veliko pitanje. I ne radi se zapravo samo o obnovljivim izvorima energije. Čista tehnologija je sektor koji globalno raste sve snažnije. Između 2008. i 2011. što znači nakon e, financijskog sloma e, na globalnoj razini e, čista tehnologija se udvostručila. I u moje zemlji to je druga industrija, druga najbrže rastuća industrija nakon internetske industrije prošle godine ona je porasla za 15%. Dakle, realistično je reći da ambiciozna klimatska politika može i da će biti povezana e, sa gospodarskom konkurentnošću. I posljednja točka, vrlo često slušamo o tome da Europa radi sama. To jednostavno više nije istina. Ove godine Kina je započela sa sustavom trgovine emisija u svojim gospodarski e, najznačajnijim provincijama i objavili su vremenski okvir unutar kojega će trgovanje emisijama biti čak prošireno na cijelu zemlju. Prije svega nekoliko dana predsjednik Obama, odnosno njegova vlada, je odlučila da će za proizvodnju energije odrediti standarde za emisiju. I to su standardi koje čak ni mi u Europskoj uniji nemamo. Standardi koji, ukoliko sam dobro shvatila, e, u praksi zapravo znače da nove nove toplane na ugljik koje ne koriste skladištenje e, ugljika zapravo bi bile nezakonite. Dakle, Moramo uzeti obzir i globalnu situaciju i pogledati one pozitivne znakove, a ne samo ne samo gledati stvari jednostrano i prihvatiti to ohrabrenje da pozitivno djelujemo. Hvala. Hvala lijepa Satu Hasi. Sljedeći riječ ima Tadeo Šimanski. <clears throat> na, na... Hvala lijepa želim reći sljedeće e, ciljevi što se tiče smanjenja emisije CO2 su važni, ali e, riječ vjerodostojnost je vrlo važna, vjerodostojnost je važna, ali protiv koga, odnosno u usporedbi s kime bi sada Europa trebala biti vjerodostojna? kako izgleda vjerodostojnost drugih partnera e, što se tiče borbe protiv e, globalnog zatopljenja. E, uskoro će biti održan jedna konferencija na temu klimatskih promjena i to će biti jedna od posljednjih šansi da se postigne sporazum i da se usklade ciljevi koji trenutno nisu međusobno usklađeni. Gospodin Šimanski je rekao da e, smo najprije htjeli spasiti planet, pa smo zato odlučili smanjiti emisije, ali taj cilj se mora E, povezati i sa sigurnošću opskrbe energijom i sa e, funkcioniranjem gospodarstva. Svaki drugi e, stav bio bi pogrešan. Moraju se uzeti u obzir gospodarski interesi kad se radi o industriji. Već je danas slučaj da dolazi do prebacivanja proizvodnje iz Europske unije u druga područja i one zemlje gdje su standardi e, što se tiče emisija niži i postoje i planovi i za daljnja premještanja izmještanja industrijske proizvodnje što to znači ako i dalje budemo imali ambiciozne ciljeve nećemo samo e, imati u vidu ekološke ciljeve na ovom planetu, nego ćemo time utjecati i na konkurentnost našeg gospodarstva, a to jest važno. Jedno drugo pitanje je stabilnost i e, planovi za budućnost. Ja sam se sastao sa predstavnicima industrije i moram reći da postoje dvije inicijative Europske komisije koje su bile vrlo kontroverzne i to radilo se o, ponovnom preuzimanju certifikata e, iz sustava trgovine emisijama i o e, izmjeni propisa koji se tiču <clears throat> transporta i sve to izazvalo burne reakcije u branši. Neki su već bili investirali e, u uvjerenju da će sustav ostati stabilan, međutim sada vjerodostojnost Europske unije biva dovedena u pitanje i to u očima industrije. E, mi smo imali gosta iz Poljske, ministra za zaštitu okoliša iz Poljske i on je podvukao da je važno E, postići e, sporazum na svjetskoj razini, na globalnoj razini, a postoje signali, dobri signali iz Kine, međutim to je tek početak. E, mi smo dobar primjer, prednjačimo i pokazujemo svojim primjerom kako, kako, kojim putem treba i ostatak svijeta, svijeta ići, Međutim, e, drugi, druga velika gospodarstva na svijetu neće doprinijeti smanjenju emisija, u tom slučaju ni naši napori neće biti dovoljni, odnosno ne, od njih neće biti nikakvih koristi. Zato moramo imati realne ciljeve, e, a to će onda doprinijeti tome da oni zaista i budu postignuti. E, nadalje, još jedna stvar, činjenica je da pojedine zemlje članice Europske unije, a ili i drugdje u svijetu, imaju, da su na različitom e, stupnju razvoja i to se mora uzeti u obzir. Neće biti jednostavno postići sporazum na e, konferenciji o klimatskim promjenama, ali eh, Europa mora pokušati doprinijeti tome da se uspije eh, skombinirati voda i vatra. Hvala lijepa, sljedeći reći ima Herbert Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam vrlo pažljivo slušao e, dosadašnju raspravu i pokušat ću predočiti nekoliko argumenata. ono što je po mom mišljenju važno. Mislim da smo E, sada pred zadaćom da dva odbora skupa nađu zajedničko stalište o jednoj teškoj temi a to ćemo nam uspjeti samo ako se potrudimo da zaista e, nađemo e, konkretna rješenja na temelju činjenica svi smo mi danas e, imamo svoje uvjerenja koja smo tu danas iznijeli međutim mi nećemo izaći na kraj s ovim problemom ako ostanemo samo kod toga mislim da se situacija malo promijenila kolegica delvo je na početku rekla e, sigurnost e, opskrbe klimatske promjene cijene to su važne teme o kojima treba voditi računa i nadalje je rekla treba voditi računa o pravom energetskom miksu. Druga kolegica je e, rekla rješenje su obnovljivi izvori energije. E, da li zaista vjerujemo da u dogledno vrijeme sve možemo zapravo staviti na jednu kartu e, ne bismo trebali naći diferenciranija rješenja što će biti za sto godina to naravno ni ja ne znam ali postoje sljedeći koraci ono što je važno dakle potreban nam je energetski miks ako pretpostavljamo da će zemlje članice imaju različite situacije ako pretpostavimo e, da gospodarska situacija je danas drukčija nego onda kada smo donosili odluke onda je zapravo neophodno da prije nego što kažemo hoćemo tri cilja ili ovoliko ili onoliko posto ili ovo ili ono, moramo se pozabaviti pitanje e, koje su mjere do sada bile u primjeni i koje su e, učinke postigle. E, dakle, koje, što je od ciljeva što se tiče emisija CO2, što je tu postignuto? Po mom mišljenju na dobrom smo putu i te ćemo cilje postići. što se tiče ciljeva, što se tiče obnovljivih obnovljivih izvora energije u mojoj zemlji, ja dolazim iz Njemačke, mi ćemo te cilje lako potići zapravo i nadići. I tu smo već došli do toga da možemo ustanoviti ako sve stavimo na jednu kartu to će nas koštati. E, ja molim da se prilikom analize vodi računa i o e, sporednim e, onuspojavama. Na primjer, pitanja E, troškova e, prelaska na obnovljive izvore energije. E, radi se o tome da ljudi sad više nisu u stanju platiti račune za struju. Dakle, ljudi će reći nećemo vas više izabrati ako jednostavno donosite politiku koja vodi do toga da ne možemo plaćati račune za struju. Mi svi radimo pod pretpostavkom jedinstvenog tržišta, ali postoji li ono na ovaj način kako smo se do sada bavili klimatskom energetskom politikom mi smo zapravo jedinstveno tržište zapravo e, e, e, onemogućili njegovo funkcioniranje. Da, što se tiče energetske učinkovitosti ne znamo ćemo li postići ciljeve. Neki kažu da hoćemo, neki da nećemo. Situacija je u različitim zemljama članicama vrlo različita, ali to možda ima manje veze sa postavljenim ciljevima, a više s time da li imamo zapravo inteligentne instrumente. Naprimjer u mojoj zemlji radili smo sa poticajima i to izgleda dobro funkcionira. Nismo imali fiksne ciljeve, ali smo dali poticaje e, i ljudi su e, te poticaje prihvatili, na primjer što se tiče bolje toplinske izolacije zgrada e, ako vi kao predstavnica velike britanije se zalažete za fiksne ciljeve u tom pogledu moram vam reći upravo vaša zemlja e, je bila ta koja je inzistirala na toj e, fleksibilnosti ja to razumijem ali u svakom slučaju trebamo biti oprezni s time šta tražimo dakle ako se radi o tome da su gotovo sve naše vjere postigle ciljeve ali imamo pritom i nus pojave koje nismo htjeli onda i o tome treba voditi računa još jedno pitanje da li je možda bilo moguće ciljeve postići na drugi način možda je jeftinije, sa manje negativnih nuspojeva. I još nisam gotov sa svojim odgovorom. E, ja znam da ako nastavimo ovako, to je najlošija varijanta. E, ako samo zatvorimo oči i idemo naprijed, e, to nije rješenje. To, sumnjam da je to rješenje. Kolegica Delvo rekla nekoliko zanimljivih kriterija, ajmo ih primijeniti. Rekla je sve to skupa mora biti učinkovito, mora biti realistično, mora postojati postojati sigurnost cijena, moramo uzeti u obzir e, konkurentnost, kapacitete zemalja članica koje se razlikuju, to su se vrlo inteligentna polazišta. Zašto ne bismo uzeli vrijeme za to da najprije analiziramo sve to skupa, a da onda odlučimo što ćemo dalje. Ja slutim e, da možda nije najpametnije postaviti si jako mnogo ciljeva. Moramo najprije vidjeti rezultate dosadašnje politike. Ako je najvažniji cilj smanjenje emisija CO2, onda možemo napraviti jednu hijerarhiju. Mogli smo reći sa ovim ćemo sada e, zastati, a u drug, nečem drugom ćemo uvesti nove instrumente. Možda ćemo time povećati šanse, šanse da i vijeće na kraju se složi sa onim što mi donesemo. Hvala lijepa. Herbert Roil, Time smo došli do kraja rasprave sa izvjestiteljima u Sjeni. Međutim, mnogo toga e, još nije uopće spomenuto, a to je da dijelovi energetske politike su u e, e, načelno u nadležnosti zemalja članica, to još mnogi nisu shvatili. U redu, sad počinjemo sa raspravom, sa daljnjom raspravom i kao Prvi će dobiti riječ kolega Jolajnen. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Drage kolegice i kolege, u prvom redu radi se o e, zaštiti od klimatskih promjena, ali ne radi se samo o tome, radi se i o cijelom nizu drugih važnih aspekata. Radi se o sigurnosti opskrbe, Konrad Čimanski i ostali su izrazili žaljenje što je Europa toliko ovisna o uvozu energije, radi se o novim industrijama, dakle o industrijskoj politici, o novim tehnologijama koje se može razviti, radi se dakle o gospodarskom razvoju razvoju upravo u recimo ruralnim e, regijama, u perifernim regijama gdje se e, sa domaćim izvorima energije dakle može postići jedan gospodarski rast, to je dakle jedan potencijal za gospodarski rast. E, dakle ja vjerujem da ta politika za 2030. mora sve to skupa uzeti u obzir, a ne samo borbu protiv klimatskih promjena. Konrad Šimanski je također rekao da je prvi paket iz 2008 2008. još jako mlad, međutim nakon pet godina može se napraviti bilancu i možemo reći da smo na dobrom putu postići ćemo postavljene ciljeve što se tiče smanjenja emisija imat ćemo 10% um, energije iz obnovljivih izvora a i što se tiče energetske učinkovitosti tu ćemo biti vrlo blizu cilja 20%. Dakle, mi smo uspješni i ne bismo to smjeli opisivati previše negativno. Oni koji su investirali u ovom području i dalje imaju povjerenja, odnosno vjeruju da će moći ostati aktivni u ovom sektoru bilo bi sada najgluplja stvar na svijetu Herbert Troll sada tu raditi velike promjene. To bi bilo glupo sad kad smo došli do pola puta sad odjednom mijenjati smjer. E, borbu protiv klimatskih promjena može se voditi i bez energije iz obnovljivih izvora može se samo na temelju energetske učinkovitosti odnosno i bez nje na primjer samo e, iz e, e, nuklearne energije i pomoću hvatanja i e, skladištenja ugljika. Naravno, postoje, postoji jedan ogroman lobby koji zagovara ponovnu gradnju nuklearki. E, tehnologija CCS hvatanje i skladištenja ugljika trenutno još e, nije zaživjela, ali ja upozoravam da ćemo dva cilja koja se tiče e, ako, se, ako odustanemo od e, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora time zapravo se odlučujemo za upravo taj smjer koji ti lobisti zagovaraju izgradnju e, novih nuklearki ja vjerujem da još jednom moramo analizirati cijeli sustav po mom mišljenju sustav trgovine emisijama još jednom moramo se pozabaviti njime E, jer tu nešto nije u redu. Mi ne možemo popraviti e, situaciju umjetnim povišavanjem cijena certifikata e, mislim da nam treba jedna Europa koja je energetski učinkovita i potrebna su nam tri cilja, a ne samo jedan. Hvala lijepa. Hvala Jo Lajnen. Zaboravio sam reći da, se, da vas molim da se držite ograničenja vremenskog ograničenja od dvije minute. Da ćemo riječ na smjenu članovima oba odmora. E, zato je sada dobiva riječ gospođa Jolanda. Hvala lijepa. Ja se pridružujem gospodinu Rojlu. Kad govorimo o ovoj temi e, moramo biti svjesni sljedećeg. Problem je, su klimatske promjene, ali e, postoji i e, naš cilj da, da želimo smanjiti emisije, ali pritom moramo voditi računa o održivom rastu. Ovo što je rekao kolega Jolajnen stoji, ali naša konkurentnost jednostavno neće funkcionirati u području energetike jer tu nema e, investicija koje nisu subvencionirane. A s druge strane govorimo o tome e, da u području električne energije i gasa želimo jedinstveno tržište, a s druge strane uvodimo subvencije koje zapravo uništavaju funkcioniranje jedinstvenog tržišta to u buduće moramo spriječiti. Ja sam za e, mjere za zaštitu okoliša, ali u skladu sa načelom, načelima e, e, tržišnog gospodarstva mislim da nam potreban jedan stražni, snažni sustav trgovine emisije, emisijama. Zato se zauzima za sljedeće. Sustav mora biti pojednostavljen. Ono što nam je potrebno je jedan cilj, a to je cilj smanjenja e, stakleničkih emisija stakleničkih e, plinova e, to ne znači da emisije će u buduće potpuno nestati još će ih biti ali moramo i povećati energetsku učinkovitost to je također važno s tim se slažem ja bih se u tom e, području e, zauzela za postavljanje ciljeva ali samo u onim sektorima koji nisu u e, sustavu trgovine emisijama oni koji su već uključeni u taj sustav trgovine zapravo ne, mora se, ne moraju se uključivati u druge sustave Dakle, e, moramo razmisliti o tome u kojoj mjeri želimo postići globalne sporazume, a u kolikoj mjeri se možemo zadovoljiti e, regionalnim sektor, sektoralnim rješenjima. Postoje naravno razlike među zemljama članicama, ali to je upravo e, nešto gdje možemo započeti u, na putu prema globalnom sporazumu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Jako mi je drago što imamo današnju e, zajedničku e, raspravu. Vjerujem da to jako e, doprinosi našem zajedničkom e, izgradnji zajedničkog stajališta prije e, plenarnog zasjedanja. Ja također vjerujem da je sve moguće kao i kancelarka Merkel i želim podsjetiti da E, smo mi donijeli na nacionalnoj razini cilj e, smanjenja emisija za 40%, a mi smo gospodarski najsnažnije gospodarstvo u Europi. Dakle, ovo što je spomenuto do 2030. smanjenje za 50%, E, mislim da je vrlo realno. Dakle, na nacionalnoj razini se dosta toga događa. Mislim da naš cilj mora biti da nađemo europsko rješenje. E, I dalje sam uvjeren da oba ta e, područja, dakle, poro protiv klimatskih promjena i energetika nemoguće odvojiti jedno od drugoga. Oni su povezani. Dakle, E, tehnologije e, koje štite klimu e, naravno da, da ne oduzimaju konkurentnost našim gospodarstvima da pače nego služe razvoju gospodarstva. To pokazuju sve statistike i tu se ne radi o starim tehnologijama nego o modernoj tehnologiji i mislim da u to dalje trebamo investirati. Zato sam također uvjeren da, i da, da nam i dalje trebaju ta tri tri cilja. Zašto? Jolajnen je već rekao e, CCS i nuklearke ćemo e, dobiti ako e, zanemarimo ove ciljeve. Ali zašto? Zato što su razlike između zemalja članica toliko velike i osim toga zato što se tu radi s o jednom klasičnom tržištu. dakle, sigurnost opskrbe energijom nema cijenu i zato se ne može izraziti u obliku ove ili one cijene. i ako se uvijek e, ponašamo tako kao da je naš najveći problem sustav trgovine emisijama i e, cijene električne energije onda pogledajte statistike danska za e, kilovat sat plaća 36 centi u mojoj zemlji cijena je 20 centi dakle cijena koju plaćaju kućanstva po kilovat satu industrijske nacije imaju cijenu od 30 centi po kilovat sat na primjer Austrija dakle oni koji kažu da da e, je to neprihvatljivo najprije moramo prilagoditi e, e, na nacionalne sustave jedan drugome točno je da su Amerikanci sa tim plinom iz škriljevca imaju veliku prednost, ali ja bih zamolio da raspravu ne vodimo na temelju dogmi nego na temelju činjenica e, ja vjerujem da moramo ostati kod ova tri cilja moramo e, ponuditi e, sigurnost investitorima i na taj način osigurati povjerenje investitora. Hvala lijepa. Imamo dakle vremensko ograničenje i zato mi je drago što, što ste ga se pridržavali. Ja sada kolegica iz odbora ITRE. Hvala, ovo je bila vrlo zanimljiva rasprava. I mislim da se tiče i osnovnih gospodarskih problema koji su nastali zbog krize i trebaju nam neka dugoročna rješenja, a energetika je sastavni dio toga. Ovisnost Europske unije o fosilnim gorivima iznimno je velika, kao što smo čuli, a ne proizvodimo gotovo ništa sami, što znači da gotovo u potpunosti ovisimo o uvozu. Hay que hacer un mercado común de la energía. Eh, Mislim da moramo ići u pravcu jedinstvenog energetskog tržišta. postoje neka pitanja koja su u nadležnosti Europske unije i to su stvari kojima se trebamo baviti. Es que las renovables se producen en Europa. Hay distintas formas de renovables, diversas... Kao što su neki odgovornika ispomenuli, a vezano uz obnovljive izvore energije. Imamo čitav niz različitih oblika obnovljivih izvora energije od sjevera do juga Europe. Prema tome možemo proizvoditi energiju na taj način bez potrebe da je uvozimo. Moramo se baviti naravno i pitanjem cijena energije i trebaju nam zajednički kriteriji diljem Europske unije. Bez toga nećemo imati rješenje za industriju niti izlazak iz krize. Hvala lijepa. Riječ ima gospodin Peta Lize. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, jako me veseli što imam ovaj zajednički sastanak. Drago mi je e, što vidim e, mnoge kolegice i kolege iz odbora IDRE, ITRE gdje sam radio sedam i pol godina. počeli smo 2005. uopće razgovarati o ovim ciljevima. I po mom mišljenju je jako važno što na ovom radimo skupa. E, mi smo u klubu zastupnika EPP-a i tako i tako i do sada skupa radili e, na tome i drago mi je da će to sad biti tako i na razini odbora. E, moj doprinos ovoj, ovoj raspravi je ono što je i kolega Zeba već spomenuo, dakle prijedlog da vlada Velike Britanije na čelu sa Davidom Cameronom je na stol stavila papir koji kaže da do 2030 te žele postići smanjenje emisije CO2 za 50%. Mislim da to trebamo svi skupa još jednom ponovo pogledati. Osobito bih zamolio svog e, dragog prijatelja Konrada Šimanskog da to također uzme u obzir kod svojih proračuna e, jer David Cameron je izumitelj kluba zastupnika ECR-a. To ne bi postojala da to David Cameron nije želio i zato mislim da ovaj njegov prijedlog ne bi trebalo ignorirati. Polit politički realizam nam kaže ovih 50% se neće moći postići. To je međutim zanimljiv prijedlog jer vjerujem na kraju krajeva e, ćemo se negdje kretati ispod e, te brojke od 50%. E, vlada Velike Britanije je međutim istovremeno tu postavila neke uvjete. Dakle, ako ovo u Parizu uspije, to će biti 50%, ako ne uspije, onda će to biti 40%. E, ja sam prošli tjedan rekao poljskom ministru je li to prava metoda, to već u Kopenhagenu nije funkcioniralo, zašto bi sad funkcioniralo? E, mi možemo ići različitim putevima e, možemo sve to skupa raditi neovisno o jednom globalnom sporazumu ali ono što mi smatramo da je ispravno e, dugoročno gledano možemo nakon pariza se dogovarati hoćemo li se od toga oprostiti ili ćemo krenuti nekim drugim smjerom za kraj još želim izrazito podržati ovo što je rekao Richard Zeba dakle tri cilja, to također stoji i u ugovoru, a mi e, nas taj ugovor obvezuje dakle e, na poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora i to ne smije biti zanemareno i molim komisiju da to još jednom proračuna u svim scenarijima e, da se računa sa energetskom učinkovitošću jer na taj način će se i smanjiti cijene odnosno troškovi hvala lijepa na prijedlogu dakle ta, e, taj prijedlog e, Camerona govori u prilog e, toga da se može očekivati uspjeh, uspješna crnozelna koalicija u Njemačkoj. Mislim da politika energetike i klimatskih promjena mora biti jedinstvena i isto tako mislim da je dobro imati ciljeve u politici jer gdje bismo bili u Europi kada posebno u odnosu na sustav trgovine emisijama. A oni koji tvrde da je problem sa obnovljivim izvorima i da postoji 2,2 milijardi potvrda previše, certifikata previše, znači sustav trgovine emisijama je propao zbog problema na međunarodnoj razini i zato što imamo manjak od 500-600 milijuna zbog financijske krize. Prema tome, drugi razlog iz kojega učinkovitost i obnovljive izvore treba promicati je taj što kratkoročno i dugoročno možemo smanjiti volatilnost cijena i troškova. Peter Lize je u pravu što se tiče modeliranja, e, vezano uz učinkovitost, što je veća učinkovitost, ako želimo ovaj cilj od 50%, samo putem sustava trgovine emisijama mora se ići od 50 do 60 na 60 eura po toni ako želimo e, cilj od 40% učinkovitosti, 40% e, za obnovljive izvore i 50% za stakleničke plinove, onda cijena od CO2 po toni treba biti 30. Jer sve mjere učinkovitosti bit će jeftinije zato što će biti obvezatno da se obnavljaju zgrade, e, ciljevi koji se tiču emisije CO2 hladnjaka i automobila. To se sve može postići jeftinije kroz obvezne politike nego kroz e, naplaćivanja emisija CO2. Oni koje brine gospodarstvo trebali bi biti prvi koji će zagovarati mjere postizanja veće učinkovitosti. Što se tiče zemalja poput Poljske i ostalih, budite svjesni činjenice da Poljska ima mnogo veći potencijal e, da bude energetski neovisna nego što je potencijal iskorištavanja plina iz Škriljevca. Dakle, što se tiče Poljske bez stroge politike učinkovitosti niste više vjerodostojni sa vašom retorikom o energetskoj sigurnosti ako ne budete prihvatili mjere energetske učinkovitosti. Trebaju nam ciljevi u ovom području i ciljevi u području obnovljivih izvora jer to će omogućiti e, manji trošak i veću uštedu u području emisija CO2 i otvorit će se nova radna mjesta u Europi. Grazie Presidente. Ehm, hvala gospodine predsjedavajući i hvala što ste mi dali priliku da uzmem riječ. Prvo što se tiče sustava trgovine emisijama, tu smo došli do blokade i smatram da trebamo pokrenuti razgovore na jednoj drugačijoj osnovi. Treba nam veća klimatska pravda. A isto tako i deklaracija eh, o našoj zajedničkoj odgovornosti. Deklaracija iz Balija mora dobiti i političku potporu. I to je potrebno ako želimo ponovno pokrenuti ETS. Ukoliko to ne možemo učiniti, onda više o tome nema smisla razgovarati. Sada prelazim na CO2. Moramo ukinuti subvencije e, za fosilna goriva. To je zasebno pitanje. Treba razumjeti činjenicu kako se prilagoditi klimatskim promjenama. Pitanje je također na koji način koristiti obnovljive izvore energije a da bismo na bolji način postigli prilagodbu klimatskim promjenama. To je također preduvjet koji mi se čini neophodnim. I zatim je tu još jedan problem, a taj se odnosi na poboljšanje učinkovitosti prometa kroz bolje iskorištavanje energije vjetra možemo imati jedan vrlo učinkovit, e, učinkovitu prometnu mrežu, a to sve bi se temeljilo na trajnim naporima. Bisogna risolvere a livello europeo. To sve govori o činjenici da ovaj problem moramo rješavati na razini Europske unije. Smatram da se to može odmah riješiti ako damo više prostora obnovljivim izvorima energije i ako budemo preuzeli obveze na razini Europske unije. Naša civilizacija se mijenja i moramo dati više prostora nematerijalnoj imovini u odnosu na materijalnu imovinu. Dakle, samo jedna je sastavni dio BDP-a, druga ne. The Aldi NV uh, shadow Mr. Gabrandi would like to apologize for his absence today and he asked me to give this statement. Gospodin Herbrandi se ispričava što nije mogao biti s nama danas i ja ću govoriti u njegovo ime. Ovaj počet, sastanak je početak značajnog procesa. Za mnogi će to biti novi proces i radujemo se zajedničkoj suradnji, uskoj suradnji sa svima vama kako bismo ostvarili ambiciozni program do 2020. Potreba postoji za raspravu programu do 2030. Također je današnji, e, današnje djelovanje imat će učinke daleko nakon 2030. Zbog toga za to doba moramo odmah postaviti radni okvir. Ali to nije jedini razlog za djelovanje. E, na konferenciji o klimatskim promjenama e, Europska unija mora postaviti primjer i usvojiti okvir aktivnosti od 2015. godine i to prije ostalih svjetskih voća. okvir za 2030. morat će biti ambiciozan iz više razloga. Prije svega moramo se pobrinuti da Europska unija ispunjava svoje dugoročne ciljeve, dakle smanjenje stakleničkih plinova sa i to čak ne 80 već 95% ali to do 2050. ali to nije sve na čemu radimo. Mi moramo podržati održiv gospodarski rast i pobrinuti se da postoji konkurentnost i učiniti naše gospodarstvo učinkovitijem što se tiče trošenja energenata. Zato su nam potrebne učinkovite politike i one se nose s tri tržišna problema. Prvi je nemogućnost eksternalizacije troškova stakleničkih plitaka, zatim eh, rad na tim ciljevima do 2030. koji će zapravo biti mnogo lakši kada stvarimo nove ciljeve za smanjenje stakleničkih plinova. Određivanje cijena ugljika bit će vrlo važno, što znači da ćemo se morati pobrinuti sa oko funkcioniranja ETS-a i uključiti one sektore u njega koji do sada nisu bili uključeni. No ne bismo trebali e, samo gledati politike koje određuju cijene ugljika, već i one koje zapravo štete našem napretku, primjerica fosilna goriva. Te politike ćemo morati napustiti. Izlačimo povuke iz okvira do 2020. i pokazuje se da određivanje cijena ugljika neće biti dovoljno za poticanje ulaganja u obnovljive izvore energije potrebni će nam biti e, neki komplementarni ciljevi do 2030. godine, a ti ciljevi će davati, pružati e, politički zamak, e, mjerila i dugoročnu viziju ambiciozni okvir za klimatske promjene će zapravo potražnju, povećati potražnju za niskogličnim gospodarstvom. Europska unija predvodi u čistim tehnologijama i tu poziciju ne smijemo izgubiti. Ambiciozni okvir do 2030. će biti nešto dobro ne samo za klimu, već i za naše gospodarstvo. Hvala. Als nächstes Hvala lijepa. Sljedeći riječ ima Kiton Asenis. E, on nije tu, Onda samo kratka primjedba od Petra Ulskoga. tak herr ordförande. Jag vill eh, ha en liten... Hvala, gospodine predsjedavajući. Htjela bi se vratiti na ono što je rekao Herbert Royal. Ako sam... En Ako sam dobro shvatila, ima nekih ovdje prisutnih koji su protiv energetskog miksa i smatraju da su obnovljivi izvori energije jedino rješenje. Ne mislim da je netko to uistinu rekao. Međutim, problem je u tome da danas imamo energetski miks u kojemu obnovljivi izvori imaju vrlo mali udio. Zapravo čak ne možemo niti govoriti o nekakvom energetskom miksu i zato bismo trebali pokrenuti čitavu Europsku uniju u drugom smjeru, tako da imamo energetski miks koji obuhvaća i veći udio obnovljivih izvora. Samo da se osvrnem na temu subvencija koju su spomenuli neki drugi govornici i da je bi bilo pogrešno podržavati razvoj i korištenje obnovljivih izvora pomoću državnih subvencija. Međutim, činjenica je da se i danas subvencionira ugljen i nuklearna energija, a potpora za obnovljive izvore je iznimno slaba. Istovremeno, ulagači koji bi možda i imali interes da ulažu u obnovljive izvore nailaze na velike poteškoće i ne mogu jasno od nas dobiti informacije o uvjetima koji su primjenjivi što bi im omogućilo da plasiraju svoje ulaganja jer oni traže veću stabilnost i sigurnost. Hvala. Hvala lijepa. E, ja sam razmišljala o tome kako povezati klimatsku i energetsku politiku, kako to, kakav utjecaj to ima na naš život i činjenica je da naravno to ima direktan utjecaj, naravno i na gospodarski razvoj i na naš život. E, I, međutim, koje tu prepreke stoje pred nama? Na primjer, nestabilnost naših naše regulative kad se stalno mijenjaju pravila igre neće biti stabilnosti zato moramo razmisliti o tome kako da e, cijelu politiku učinimo stabilnijom E, nadalje, postavlja se pitanje kako predvidjeti financijske posljedice naših, e, naše politike. Neki govore o energiji iz obnovljivih izvora. Naravno, to su jako dobri izvori, ali oni nisu savršeni e, kad se radi o praksi. Naime, ne postoje tehnologije koje bi omogućile dugotrajno pohranjivanje proizvedene energije postoje druge tehnologije kao što su nuklearna tehnologija ili tehnologije koje se tiču plina ali premalo novca se ulaže u istraživanje e, na primjer novih načina e, istraživanje novih načina upotrebe ugljena solarne energije premalo novca stoje na raspolaganje za istraživanje i poboljšavanje novih tehnologija mi e, ne možemo danas govoriti o boljim i lošijim tehnologijama kad bi one bile bolje onda bismo to mogli mi sad govorimo o izvorima a ne onome što je bitno a bitno su nove tehnologije nove e, e, tehnologije koje e, vode u budućnost moramo novim generacijama pokazati kojim putem krenuti kako bismo mogli sagledati nove horizonte a u to moramo investirati time ćemo moći riješiti puno mnogo problema Jolajnen želi još nešto dodati. Hvala lijepa. Da, upravo ono što je rekla Jolanda Hibner, do 2030. se mora dogoditi da dopunimo taj sustav, da ga upotpunimo jer doista e, nedostaju nam e, e, pametne mreže, nedostaju nam sustavi pohrane proizvedene energije, potrebni su poticaji kako bi se potaknule investicije u to pohranjivanje energije i e, zaista nije dobro e, da moramo e, isključiti elektrene koje nam još trebaju, a nismo napravili nove kapacitete. Naravno, moramo raditi na daljnoj izgradnji kapacitete proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, u to se mora investirati. Nadalje želim reći, mi smo u posljednjih deset godina E, puno uložili u obnovljive izvore energije i tu su cijene pale i to jako pale, dakle energija iz vjetra je već konkurentna u usporedbi sa gradnjom novih elektrana, tu je e, situacija već e, takva i kod drugih izvora energije se naziru iste takve tendencije. Ako pogledamo u prošlost energija iz tih izvora bila je skupa Europa. Mi smo tu bili pioniri, e, na primjer e, e, energija iz solarnih panela je bila strašno skupa, međutim u sljedećih deset godina možemo očekivati da će tu cijena još dalje pasti i to jako pasti i zato ne, treba, ne smijemo stati. Hvala lijepa, a sada tu su predstavnici komisije i to dva predstavnika komisije, tko želi prvi riječ? u ime opće uprave za klimu. Hvala gospodine predsjedavajući. S naše strane ovdje su dvoje ljudi iz komisije s obzirom da je ovo zajednički odbor, a i naše dvije opće uprave također surađuju pa ću dati riječ i kolegici gospođi Würster. Mi pozdravljamo ovu raspravu vrlo je zanimljiva. Predsjednik Barroso u govoru o stanju Unije najavio da će komisija izniti konkretne prijedloge o ovom pitanju do kraja godine. Mi radimo na tome zajedno sa ostalim službama komisije i Europsko vijeće je također najavilo da će u trećem mjesecu sljedeće godine raspravljati o toj temi. E, mi cijenimo ovaj trud u Europskom parlamentu e, kako bi se moglo razriješiti ovo pitanje na vrijeme. Samo nekoliko riječi o našoj motivaciji. Ovdje su bitna dva pitanja. Mnogi od vas su rekli da su energetika i klimatska politika neodvojivi i da ih treba pristupiti na holistički način. To mi i radimo u komisiji. Što se tiče klime, e, Međunarodni panel za klimatske promjene se sastaje ovaj tjedan, izvješće će biti sutra i vidjet ćemo koji je efekt klimatskih promjena a osim toga i približava se sastanak u Parizu. A države su se dogovorile da će raditi na dogovoru, a to će biti i o razdoblju nakon 2020. I bitno je da Europska unija bude ujedinjena, da progovori jedinstvenim glasom. Pozicija Europske unije je dobro zastupljena u tom kontekstu. Sjedinjene države e, sve su angažiranije, a što se tiče Kine, i tu dolazi do nekih e, bitnih pomaka. Imamo nekoliko inicijativa o obnovljivim izvorima energije, o pilot e, schemi za sustav trgovine emisijama i treba nam globalni dogovor da bismo se mogli e, nositi s pitanjem klimatskih promjena. Što se tiče energetike, mnogi od vas su spomenuli ovisnost o uvozu energije i osjetljivost naših gospodarstava, sve veću cijenu fosilnog goriva i tako dalje. Prema tome, svi smo svjesni da e, imamo problema koji se tiču energetike i konkurentnosti i da su to stvari koje su povezane i to isto tako ima veze i sa pitanjima klimatskih promjena prema tome mi želimo imati jedan holistički pristup Čuli smo isto tako mnogo komentara od dionika i održali smo konzultacije s dionicima i dobili smo više od 500 očitovanja. I zajedno sa zaključcima iz ovoga paketa će nam, e, to će nam biti korisne informacije u izradi prijedloga. Hvala lijepa. E, u ime e, opće uprave za energetiku. Ova rasprava je vrlo zanimljiva. Ono što je za nas važno, a o tome su i danas mnogi rekli, to su tri cilja E, energetska učinkovitost, e, obnovljivi izvori i smanjenje emisija i to jednako važno, sa jednakom važnošću e, i skupa radimo sada na jednoj procjeni učinka. Ta bi studija trebala biti gotova početkom listopada kako bismo imali osnov za razvoj hipotetskih scenarija, modela i kako bismo mogli proračunati kako međusobno ovise jedan od drugom ti ciljevi i kojim daljnjim putem treba krenuti već je rečeno e, nešto o tome da trebamo iz e, naučiti iz dosadašnjih lekcija i to primijeniti za e, kod formiranja politike za budućnost. Dakle, rasprava se nastavlja, mi smo jako zadovoljni ovom današnjom raspravom i nadam se da će se nastaviti ovako i dalje. Hvala lijepo. Prije nego što ponovo dam riječ ko izvjestiteljima, još jednom riječ ima Herbert Royl, molim vas budite kratki. E, još sam se jednom javio zato što su i drugi kolege govorili nekoliko puta, onda sam mislio da to može, dakle, da možemo svi tako. E, kolega Royal, da, naravno, osobito vi imate to prava. Hvala lijepa. E, Gospodine Lajnan, ovo, vaše izlaganje je bilo osobito uspjelo. Dakle, dva kritič, dvije kritičke primjedbe. Kao prvo, čuo sam da su neki kolege se e, e, izrazili protiv toga da se e, donese samo jedan cilj međutim tu dolazi do jedne rasprave o, o bitnim stvarima mislim da nisu izneseni e, dovoljno dobri argumenti za to e, mislim da su zemlje članice te koje trebaju odlučivati o energetskom miksu a ne mi i ako se e, ako mi ne možemo propisivati zemljama članicama energetski miks Druga primjedba, čuo sam upravo da kolege su ukazali na to da e, naravno e, energe, e, energija iz obnovljivih izvora naravno utječe i na sustav E, trgovine emisijama. Naravno, to je točno, to je zanimljivo. Naravno da tu postoje međudjelovanja s kojima nismo računali, odnosno koji nisu bili naša namjera. Dakle, ako dolazi tu do nekih e, problema, odnosno međudjelovanja, zar ne bismo trebali razmisliti o tome kako cilj 1 utječe na cilj 2 i da li bi mogli popraviti svoju hijerarhiju. Dakle, mislim da tu treba još razmišljati o ovim pitanjima. Hvala lijepa. To, u to nitko ni ne sumnja i nitko to nije doveo u pitanje i zato upravo danas o tome svemu razgovaramo. E, dakle, sad idemo u drugu rundu. Sljedeći govornik Herbert rekao si da postoji interakcije između blondljih izvora i klime. E, podsjećam te 2,2 e, milijarde viška e, certifikata u sustavu ETS. Zašto toga nema više? Zašto već 2006. kada je komisija predstavila svoj paket za 2000 2020. zato što se tada već računalo sa razvojem e, proizvodnje energije zbog obnovljivih izvora. Dakle, što ETS sustavu škodi danas? Ono što je Business Europe ubacio u tu direktivu e, pred sam kraj, Danas znamo da 1,1 milijarda viška tih certifikata su 2012. Eh, mogli eh, eh, biti kupljeni sa 0,5 centi. Dakle, ako danas neko kaže da u sustavu ETS-a postoje problemi, onda prvo moramo razmišljati o međunarodnim certifikatima, a kao drugo, izazov je kako ćemo uspjeti uspostaviti vezu između sustava ETS i gospodarskog razvoja. I tu s tim u vezi imam još jedno pitanje. prema mojim informacijama komisija računa sa 1,4 možda čak i sa 1,8 gospodarskim rastom od 1,8% do 2030. Da li itko u dvorani vjeruje da će europsko gospodarstvo u sljedećih 20 ili 17 godina imati gospodarski rast od 1,4 ili 1,8%. Dakle, najmanje što komisija mora učiniti je barem napraviti jednu e, analizu a što ako to bude gospodarski rast od samo 1% kako mi možemo e, tu raditi na politici ako e, modeli pomoću kojih radimo ne nisu realistični odnosno naravno da niko ne zna kako, što će biti u budućnosti ali mi moramo imati e, e, varijante što bi bilo kad bi bilo manje ili više dakle računati sa rastom koji e, koji niko ne, ne zna da li će biti ostvaren znači nepouzdane modele Hvala lijepa Klotumes, a sada su još dvije kolegice na popisu, oni koji su se javili za riječ, Romana Jordan i Satu Hasi. I time bih e, zaključio list, popis govornika, osim ako se još netko javlja za riječ. E, ne želim, dakle, e, zagušiti raspravu. Da li se još netko želi javiti za reč? Ne. Ako ne, onda time dakle, e, zaključujem popis govornika. Romana Jordan, izvolite. Hvala lijepa. Želim samo e, nešto komentirati. Mnogi kolege su rekli da se zauzimaju za stabilnost, mislim da se svi mi zauzimamo za stabilnost, ali postoje dvi, dva temeljno različita gledišta o tome na koji način to postići. Neki misle e, da se to može postići subvencioniranjem E, i to subvencioniranjem ovakvih e, e, boljih tehnologija, modernih tehnologija. Drugi pristup bio bi više gospodarski orijentiran. Moramo znati što je naš glavni cilj. To je smanjivanje emisija stakleničkih plinova, pri čemu moramo voditi računa o tržištu, a tržište je nešto dinamično. Mi ga možemo stabilizirati političkim signalima, ali tad dva e, pristupa e, se moraju međusobno uravnotežiti. Kao primjer navedena je Velika Britanija e, sa visokim emisijama koje bi trebale biti smanjene, ali nitko nije rekao da je Velika Britanija rekla da je za njih vrlo važno E, da imaju jedan pristup koji je tehnološki neutralan. Oni imaju jedan cilj koji će međutim onda prepustiti tržištu da postizanje tog cilja regulira. E, I onda će se pokazati koje će tehnologije u okviru postavljenih političkih kriterija dovesti do tog cilja. E, dakle, ja se ne slažem e, e, sa tvojim stavima o tome što je naškodilo sustavu ETS-a, međutim mislim da je cijena e, ugljika bitno niža nego što bi bila da smo primijenili različite tehnologije. Što se tiče različitih analiza koje ste tražili, e, mene zanima da li pritom uzimate u obzir i e, mogućnost da postavimo samo jedan CO2 cilj. Hvala. Gospođa Hivner je rekla da ne treba mijenjati pravila usred igre i kada razgovaramo o pravilima za 2030 2030. morali bismo izgraditi jedan čvrst sustav koji neće trebati mijenjati usred igre. Svi znamo da treba hitno reagirati kada je riječ o klimatskim promjenama i relevantne studije navode da što se ranije poduzmu mjere, to će one biti ekonomski učinkovitije, a u protivnom će troškovi biti veći. Riječ je o ekonomskoj računici. E, dakle, sasvim je opravdano imati ambiciozne ciljeve. Prije nekoliko mjeseci e, Nizozemska agencija za zaštitu okoliša objavila je jednu studiju koja kaže da ispunjavanje ciljeva smanjenja Eh, emisija između 80 eh, i 90% do 2050. da se ne može postići samo smanjivanjem emisija. Eh, kako bi to dugoročno bilo održivo, Trebaju nam popratni ciljevi kao što su obnovljivi izvori i ciljevi u području veće energetske učinkovitosti. Isto vrijedi i za e, Međunarodnu agenciju za energiju, dakle koja kaže da nije dovoljno ispuniti ciljeve samo u području smanjenja emisija, nego da su potrebni i popratni ciljevi svi e, kogod ozbiljno razmišlja o dugoročnim ciljevima shvaća da nam trebaju i popratni ciljevi u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Osim toga, to su ciljevi koji su po svojoj prirodi stabilni i manje su volatilni e, u odnosu na smanjenje e, stakleničkih plinova. Dakle, mnogo je veća izvjesnost i sigurnost što se tiče ulagača. Hvala lijepa. Time smo došli do kraja rasprave. Gospođo Hivner, e, rekli smo da smo zaključili popis e, govornika i toga ćemo se sad pridržavati. Ok. Oprostite, ali kolega mi je nešto rekao.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 E, raditi u budućnosti nego što sad trebamo e, činiti. Ja sam realistična, ja ne slušam što govore sve agencije, ali slušam e, što kaže industrija i to je moj odgovor na ovo što su rekli kolege. Hvala lijepa. A sada ćemo ponovo dati riječ koje izvjestiteljima kao prvome Konradu Šimanskom. Hvala lijepa. Ja bih najradije svima odgovorio pojedinačno, ali to je naravno nemoguće. I zato samo dvije, tri stvari koje su nekoliko puta ponovljene. Kao prvo, naša globalna odgovornost. Ja sam naravno samo jedan mali zastupnik u parlamentu, ali sam sa velikom pažnjom slušao što na primjer kaže Ujedinjeni narodi i ja ne vjerujem da bi mi trebali sad kritički ocjenjivati ono što kaže UN, ali ja kao mali zastupnik mislim da bi svatko od nas trebao razmisliti o tome e, da li su troškovi tih promjena e, fer raspoređeni, je li u redu da Europska unija već godinama ulaže velike napore da bismo e, smanjili emisije, a ostatak ostatak svijeta e, samo e, donosi koje kakve deklaracije na primjer Obama je upravo e, dao jednu izjavu to su sve politički uvjetovane deklarativne stvari gdje se on više bavi unutarnjom politikom. Činjenica je e, da u Sjedinim američkim državama se sada dobiva jeftini plin iz škriljeca i pokušava ga se izvoziti, na primjer u Europu, to nije dobra vijest. Također mislim da to trebamo imati na umu. Mnoga gospodarstva, brzo rastuća gospodarstva iskorištavaju Europu i mislim da e, ta gospodarstva i te političare trebamo opomenuti jer njihove deklaracije e, nemaju nikakve veze sa stvarnim činjenicama. Potom, e, što se tiče obnovljivih izvora energije, ja sam potpuno za to da imamo energiju iz obnovljivih izvora, ne samo zbog zaštite okoliša, nego i zato što je to nešto što mi imamo tu u Europi. To može imati pozitivan utjecaj na kompletno e, energetsko tržište i na sigurnost e, opskrbe energijom. To može riješiti mnogo naših problema. Problem se, međutim, e, problem je jedino tempo tih promjena, dakle kojom brzinom ćemo ih uvoditi i mislim da o tome još trebamo razgovarati. Nisam ja ovdje rekao e, da e, su u pitanju subvencije koje se usmjeravaju prema izvorima energije koji to zapravo ne zavređuju to nisam ja rekao, nego su zeleni zapravo alarmirali da, na primjer, e, spaljivanje e, biomase u e, elektranama na ugljen, da je to inovativno, međutim, mi smo svim, pred sve zemlje članice stavili prilično visoka očekivanja što se tiče E, energije iz novih izvora. Ja sam prilično skeptičan što se tiče postizanja tih ciljeva i to zato što Europa e, ima vrlo raznolike mogućnosti što se tiče obnovljivih izvora energije. Nadalje, još jedan problem. Ti e, obnovljivi izvori su vrlo nestabilni, odnosno takva proizvodnja je nestabilna, nepredvidiva je koliko će biti vjetra, koliko će biti sunca to e, ne pokriva uvijek naše e, potrebe i zato je važno e, novce izdvojiti za istraživanje i razvoj novih tehnologija u ovom području jer ako to ne učinimo onda će energija iz obnovljivih izvora biti ne samo skupa nego će biti i neophodno neophodna je jedna nova mreža. Međutim, ako budemo tu imali e, tu, bismo se mogli ugledati u SAD. Dakle, oni nemaju fiksni cilj, oni nemaju uopće nikakvu klimatsku politiku, ali e, tamo je, e, se mnogo polaže na smanjenje emisija. Zašto? Zato što sustav jako dobro upravlja novcima i mislim da to e, moramo imati na umu, a i ne gledati samo e, što mi radimo, nego i što drugi rade. Nadalje, ja razumijem da su danas mnogi uvjereni da e, bi troškovi bržeg smanjenja emisija CO2 da su oni viši zato što e, je gospodarski rast usporen. Ali želim da postignemo gospodarski rast od više od 2%, a što ćemo onda? Što ćemo onda reći gospodarstvima koje se brže razvijaju, u kojima produktivnost raste e, hoće li onda ta gospodarstva morati preuzeti troškove koje generira Brisel to je dakle pitanje ta, i to je odgovornost Europske unije. Glavni problemi tiču se e, ne obnovljivih izvora energije, nego mislim da moramo pogledati kako ćemo ta tri cilja međusobno povezati. Ponavljam, Europa je vrlo raznolika i ako to imamo na umu, onda ćemo moći riješiti sve probleme. Hvala lijepa gospodine Šimanski, a sada riječ ima Andevo. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega zahvaljujem svima koji su uzeli riječ i doprinijeli raspravi i smatram da ne smijemo imati restriktivnu viziju. Izazovi koji su pred nama iznimno su brojni, prema tome nemojmo biti restriktivni u našoj viziji. Ja ću i dalje zagovarati da imamo jedinstveni paket sa tri cilja. To mi se čini u istinu od ključne važnosti da nastavimo raditi u kontinuitetu, naravno imajući u vidu sve što je do sada odrađeno i trebamo imati e, na umu e, na koji način će se vršiti interakcija između te, ta tri, te tri dimenzije, a to je smanjenje emisije, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora. Treba nam veća razina fleksibilnosti nego do sada. U raspravi o backloadingu i trgovini emisijama, oni koji su se suprotstavljali backloadingu su upravo oni koji nam danas kažu da žele imati jedan paket s jednim ciljem koji se temelji na solidnom sustavu ETS-a. Ne znam što se dogodilo, ali izgleda da je naglo došlo do e, značajnog zaokreta u mišljenju. Ja podsjećam te kolege da bez obnovljivih izvora i energetske učinkovitosti cijena ugljika e, trebala bi biti mnogo veća i to moramo uzeti u obzir. Drugo, malo prije smo spomenuli subvencije. Slažem se, treba razjasniti politiku subvencija. Postoje neprihvatljiva preklapanja između nacionalnih državnih potpora i potpora sa razine Europske unije. Ja sam spomenula izvjesni phasing out jer sam se susrela sa nekim ljudima iz industrije obnovljivih izvora koji su mi sami rekli da su postigli dovoljno visoku konkurentnost. Dakle, govorili smo o vjetroelektranama, u e, mojoj zemlji su to vjetroelektrane na e, kontinentu i mislim da bismo sada možda trebali ići u promicanje offshore vjetroelektrana. E, dakle, što se tiče subvencija, mislim da tu ima mnogo posla. I još e, treće pitanje e, koje bih htjela istaknuti kolegi Šimanskom. Ja isto tako želim da se prisjetimo na važnost istraživanja razvoja i inovacija. I činjenica da moramo biti konkurentni na svjetskoj razini jer nas drugi neće čekati. Spomenuli ste Kinu. U srpnju je Kina najavila milijardi ulaganja u obnovljive izvore energije. U SAD-u smo spomenuli, gospodine Šimanski, rečeno je da i oni imaju ciljeve u smislu smanjenja emisije stakleničkih plinova. Naravno da je lokalna politika komplicirana jer kongres to ne slijedi. Međutim, predsjednik Obama je jasno iskazao svoju volju u tom smislu. E, malo prije smo spomenuli vjerodostojnost ja mislim da je vjerodostojnost bitna jer je to pitanje e, pozicije na međunarodnoj sceni. Ne možemo doći jedan dan i govoriti bijelo, a nekoliko godina kasnije crno. Ja mislim da moramo biti dosljedni u svojim stavovima. Vjerodostojnost isto podrazumijeva da govorimo jedinstvenim glasom unutar Europe, a ne dakle u ime Europske unije, ne u ime vlastitih zemalja. Ja moram insistirati na tome, jer ja bih se vrlo rado stavila na mjesto Poljske, Njemačke, Francuske ili neke druge zemlje. Međutim, smatram da nam treba rasprava koja će biti kolektivna, a ne koja će se svoditi na situaciju u pojedinim zemljama. Kada već govorim o vjerodostojnosti, e, nisam bila u parlamentu kada se e, odlučivalo o paketu za klimatske promjene. Bila sam u Belgijskom senatu. I danas se stječe dojam Naravno, kriza je u tome pomogla. E, jasno je da je kriza odredila neke prioritete. Međutim, sada imamo dojam da ova situacija s klimatskim promjenama više nije hitna. Kao da je to nešto što je potpuno nestalo. Oprostite, ja se ispričavam, ali ja smatram da je naša politička odgovornost kao zakonodavnog tijela, da se bavimo svim izazovima, bilo da su oni ekonomske, e, klimatske ili neke druge prirode. I ne možemo zatvarati oči pred situacijom i reći imamo neke druge prioritete jer situacija i dalje hitna u području klimatskih promjena. E, mogao sam vas još i dulje slušati, ali time smo sada na kraju rasprave. Još samo za kraj dajem riječ kolegici Sartori. Hvala vam. Ja bih samo zahvalila gospodinu Vroteu na suradnji između dvaju odbora. Zahvaljujem izvjestiteljima i svima koji su uzeli riječ. E, rasprava je doista bila korisna. Jasno je da imamo različita mišljenja, da postoje različite frakcije i vjerojatno ova rasprava unutar Europskog parlamenta između zastupnika u različitim odborima NVU 13, da će se ta rasprava nastaviti, da će biti korisna kako bi se izradila određena stajališta. Postoje neki slučajevi gdje vjerujem da nemamo potpuno kruta stajališta i tu će nam dobro doći daljna pojašnjenja. Mi smo odredili 7.11. kao mogući datum za daljnji nastavak rasprava. Hvala gospođo Satori, još jednom zahvaljujem tajništvu i kolegicama i kolegama. E, dakle, članak 51 je, e, čini se nešto dobro. E, ovo je jako dobro funkcioniralo, tajništvo je ovo jako dobro pripremilo, mislim da je rasprava bila vrlo zanimljiva. E, znamo da imamo veliku odgovornost ako mi kao institucija e, ne, jasno ne izrazimo svoje stajalište, onda se bojim e, da ćemo pasti, u, se unazaditi e, u, u renacionalizaciju klimatske politike, a to treba spriječiti. Moramo razgovarati o pravu što se tiče konkurencije i također e, ono što sam čuo e, iz ove rasprave razlika u cijenama između cijena za industriju i za kućanstva e, što će biti ako cijene električne energije nastave rasti dakle neki govore o subvencioniranju drugi su protiv toga to treba pomiriti ta stajališta međutim naravno kao što je rekla gospođa Hibna ovdje danas jedan vrlo mlad čovjek koji je ovdje u ime EPP-a, e tu je i jedan vrlo mladi e, mladi čovjek iz e, kluba zastupnika Alda, to je generacija za koju to se skupa radimo i mislim da se zato moramo ozbiljno primiti posla. Naravno sve to skupa treba i financirati, ali na sve apeliram. Naravno da ne postoji samo jedna, jedno stajalište e, iz Itra ili iz Envija, nego negdje u sredini je istina. Ono što sam ja izvukao iz ove cijele rasprave, e, mi svi dolazimo iz raznih zemalja članica, to moramo imati na umu da ne smijemo e, sukobljavati interese pojedinih zemalja članica nego da e, to skupa moramo na neki način e, uzeti u obzir ali na papir staviti na kraju jedan zajednički dokument koji uzima u obzir sve interese. 7.11. E, će gospođa Sartori voditi zajednički sastanak dva odbora. Rok za ulaganje amandmana je 12.11. E, drugog prosinca ćemo imati raspravu o amandmanima, a zajedničko glasanje ćemo imati 9. siječnja nadam se da e, tu nećemo glasati jedni protiv drugih nego da će izvjestitelji to tako na odgovoran način sve formulirati da, da uspijemo e, e to se skupa uskladiti naša odgovornost je velika dakle od 3. do 6. veljače će se glasati a mi ćemo dvoje voditi računa da se ovi e, zakazani rokovi i poštivaju. Zahvaljujem svima, zahvaljujem izvjestiteljima, svima koji su uzeli riječ i svima koji su danas bili ovdje. Hvala lijepa.